Good morning Dobro jutro svima. Započet ću naš sastanak. Koji će trajati do sutra. Popodne imamo javnu raspravu, a sutra jutro imamo radionicu o pravosudnom školovanju. Kao prvo, dopustite mi da vam dam neke informacije. Točka B8 o zaštiti eura, tu je gospođa McIntyre izvjestiteljica, je odgođena. Isto tako i glasovanje o nacrtu rezolucije o provedbi nacionalnih strategija za uključivanje Roma, to je točka broj 9, ona je trebala biti održana danas, ona je odgođena te će se tome glasovati tijekom sljedećeg sastanka od odbora Libe 5. prosinca. To su bile promjene koje se tiču dnevnog reda i ukoliko se slažete je dnevni red u ovom obliku usvojen. Imam neke e, neka priopćenja o jeziku. Na današnjem sastanku nećemo imati finski i estonski usmeni prijevod. Nažalost, zahvaljujem vam na vašem razumijevanju. I ako se slažete, usvojit ćemo zapisnike sastanaka. I to sastanci 29. 30. svibnja 2013. godine, 6. lipnja, 19. i 20. lipnja, 27. lipnja iz 2013. godine te 16. do 18. rujan ove godine. Ako nema nikakvih primjedbi do kraja sutrašnjeg sastanka, onda su gore spomenuti zapisnici sa sastanaka se smatrati usvojenim. A sada imamo pitanje trenutnog stanja međuinstitucionalnih pregovora o zakonodavnim postupcima. Tu imamo pitanje intrakorporativnog transfera. Trijalog o tome je održan jučer i ja ću sada odmah predati riječ izvjestitelju gospodinu Jakoliniju kako bi nam rekao koje je aktualno stanje stvari. Gospodine Jakolini. Hvala gospođo predsjednice. Evo upravo jučer u vijeću se održao trijalog po pitanju ovog dosjeja o intrakooperativnom transferu. Nakon što je završen rad na predmetu sezonskih radnika, vijeće surađuje s nama na postizanju sporazuma između institucija u što kraćem roku. Jučer je naš razgovor bio vrlo plodonosan. Postigli smo neke važne dogovore. Prvi se odnosi na uhlanjanje nacionalnih programa i postupak nakon što bude usvojen će se primijeniti na sve zemlje članice i uvest će dosljedne i jednake mjere za sve. Određeni su rokovi za transfer radnika iz jednog područja u drugu, unutaricu poduzeća. I također smo postigli sporazum o zajedničkom postupanju u izdavanju dopuštenja s obzirom također i na stanje, na obiteljsko stanje radnika i također ćemo razraditi jedan dosije koji će se odnositi na vježbenike i na stručnjake i na specijaliste i oni će imati mogućnost da povedu sa sobom i vlastitu obitelj. Ostaje otvoreno pitanje vezano za mobilnost, što je već utvrđeno za kraći i za dugi rok, no ostaje otvorena neka pitanja, kao što smo rekli, što ćemo morati raspraviti sa vijećem, a ujedno smo i kao parlament e, isključili mogućnost o davanju izjave o financijskoj odgovornosti, što bi opteretila jedan e, postupak koji bismo htjeli pojednostavniti, ubrzati i učiniti učinkovitim. Ostaje još e, pitanje o kvotama koje nisu predviđene o e, ugovorom iz Lisabona o funkcioniranju Europske unije i također postoje još neki prijedlozi vijeća s kojima se baš ne slažemo. Dakle, kao što sam spomenula, to su bili, bili vrlo zahtjevni pregovori koje smo održali zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni, kolegom Aldorom i kolegom Sargentinijem. Ostaje još pitanje članka 14. i implikacija koje se odnose na nadležnost odbora EMPL. Jučer na večer smo uputili jedno priopćenje u povjerenici Jakosari koje se odnose na suradnju između odbora i tu želimo pozvati odbore da što prije postignu kompromis kako bi zaključili rad na ovom dosjeu, na ovom izvješću unutar polugodišta litvanskog predsjedništva ili barem početkom grčkog predsjedanja kako bismo u veljači ili u ožujku uspjeli o tome glasovati na plenarnoj sjednici i kako bismo dali Europskoj uniji jedan važan instrument koji će pomiriti tržište rada sa potražnjom radnih mjesta radnika koji dolaze iz trećih zemalja, ali koji posjeduju određene profesionalne stručne kvalifikacije. Hvala. Hvala vam gospodine Akolino. Sada što se tiče MFF-a, nakon što smo glasovali u Libeu na dosijevu o pravosuđu unutar MFF-a i danas na periku 2020. ćemo isto tako ući u zadnji krug pregovora što se tiče dosija veznih uz unutarnje, poslove višegodišnjeg financijskog okvira. Prošli tjedan u Strasburu su održani trijalozi od tri posebnih uredbi. Radi se o fondu, za unutarnju sigurnost za granice, za policiju i za fond za azil i migraciju. Idući tjedan će se održati još jedan dijalog o fondu za azil i migraciju i za horizontalnu uredbu. Pitanje delegiranih akti za odluke je bilo na dnevnom redu niza zajedničkih dijaloga kojim je predsjedao naš predsjedavajući. On je siguran da će izvjestitelji ispregovarati rezultate u skladu sa smjernicama konferencije predsjednika o ovom, ovoj važnoj temi. A glasovanje u našem odboru Libe će se, tako je, bi bilo najbolje održati isti dan i to će biti prije kraja prosinca. A sada na dnevnom redu imamo provedbu ugovora iz Lisabona s obzirom na Europski parlament. Tu je izvjestitelj za, na, za, za mišljenje gospodin Melo, no on još uvijek nije stigao. On će stići malo kasnije, koliko sam ja čula. Stoga moramo pričekati na njega i privremeno zaustaviti sastanak na četiri minute. trebao bi stići u deset sati i nadam se da će tada stići. Te možemo nastaviti. take your seat, Mr. The reading Dobrodošli gospodine Mello. Vježba čitanja za naše kolege gotova i možemo nastaviti. Hvala vam na razumijevanju. Gospodin Melo, mi smo na točci broj 5, dakle provedba ugovora iz Lisobana s obzirom na, pa-, na Europski parlament. To je mišljenje koje naš odbor daje za odbor AFKO, a rečeno mi je da je jučerašnji dijalog o Europskom uhidbenom nalogu završio i da biste vi kao izvjestitelj htjeli, rekli, tako, htjeli reći nešto također i o tome. Budući da je naša prethodna točka bila trenutno stanje institucionalnih pregovora o zakonodavnim postupcima, možete nas izvijestiti o tome, a zatim prijeći na nacrt e, mišljenja. Ontem, na verdade, foi obtido, alcançado um acordo. Da, i jučer smo postigli doista e, dogovor unutar dijaloga što se tiče Europskog uhidbenog naloga. To je vrlo važno izvješće, naravno, koje će nam omogućiti da u našem zajedničkom prostoru e, slobode e, kretanja osoba, roba i kapitala imamo također i jedno zajedničko područje pravde. Unutar kojeg kaznene istrage na principu uzajamnog priznavanja će se moći provesti i to od strane više država, a naravno unutar poštivanja građanskih sloboda. To je osjetljiva tema Pregovori su bili intenzivni. I jučer smo o tome postavili sporazum na trijalogu. I mislim da je to dobar rezultat prije svega za ovaj odbor. Hvala vam i molim, vas da nastavite sa nacrtom mišljenja koje Odbor za građanske slobode priprema za Odbor AFKO što se tiče ugovora iz Lisabona. Gospođo predsjedavajuća, mislim da uzevši u obzir da to mogu dosta kratko sažeti, bi bilo bolje da ponovim ono što sam eh, predložio odboru za ustavne za pitanja, a oni su odgovorni odbor za to i predložio sam da uključe pet temeljnih točaka u svoje izvješće. Kao prvo podsjećamo da u zakonodavnoj zakonodavnim postupcima od, Europsk, ugovora iz Lisabona Europski parlament ima veće zakonodavne ovlasti sa, sa mogućnošću suodlučivanja. Isto tako smo naglasili da kazano-pravni instrumenti sada spadaju, to je uobičajeno, pod redovni zakonodavni postupak. A također smo podsjetili da je vrlo bitno uključiti isto tako i e, činjenicu da imamo e, povolju o ljudskim pravima unutar ugovora iz sobanak i sva ta prava su pravno obvezujuća u svim državama članicama. To Stoga treba imati na umu kada se provodi zakonodavstvo Europske unije. To je ono što je dobro kod ugovora iz Lisabona, ali postoje i neke stvari u ugovoru iz Lisabona o kojem bismo trebali biti više zabrinuti i to, na to se odnose moje tri zadnje e, sugestije. Kao prvo podsjećamo da ugovor iz Lisabona Europskoj uniji, to Europskoj komisiji daje delegirane moći u određenim zakonodavnim područjima, a u tu svrhu Europska komisija mora praviti razliku između delegiranih akti i provedbenih akti i mora se osigurati da koristi prave akte kao što su one opisane u ugovoru. Zatim isto tako kažem da Europska komisija mora redovito izvještavati Europski parlament e, o pregovorima o međunarodnim ugovorima, prije svega ako se ti međunarodni ugovori tiču građanskih sloboda. Tu postoji velika e, razlika od onog što se radi naspram onoga što stoji u ugovoru iz Lisabona. I na kraju, mislim da bi trebalo apelirati na vijeće da pokuša otvoriti svoje sastanke u nekim e, u nekim slučajevima, na primjer sastanci korepera, radne skupine, kako bi, oni, kako bi ti sastanci bili otvoreni i za zastupnike Europskog parlamenta. To se već događa kada se komisija sastaje tijekom postupka e, poštene suradnje između institucija. To su prijedlozi koje sam namjeravao predati odboru i ako se odbor s time slaže, Predlažem da bi rok za podnošenje amandmana mogao biti 17. prosinac, ali naravno to odlučuje predsjedavajući. Hvala. Hvala vam gospodine Melo. Želi li netko uzeti riječ? Ako to nije slučaj, onda će rok za ulaganje amandmana biti 17. prosinac kao što je i predloženo i možemo preći na sljedeću točku na našem dnevnom redu, to je revizija Europskog uhidbenog naloga. Izvjestiteljica je barunica Latford. Kao što svi znamo, okvirni dogovor o Europskom uhidbenom nalogu je usvojen 2002. godine. To je jedan od najvažnijih pravnih instrumenta što se tiče pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima. To je najvažnija primjena načela uzajamnog priznavanja. No, postoje ozbiljne zabrinutosti o učinkovitosti i o tome kako se taj nalog koristi. Ovo izvješće na vlastnu inicijativu pokušava poboljšati trenutni zakonodavni okvir. Predat riječ e, izvjestiteljici gospođi Latford koja će nam danas predstaviti svoje izvješće na vlastnu inicijativu sa konkretnim preporukama. A koliko ja znam, e, nacrt izvješća je podijeljen i to u svim jezicima i sada možemo započeti raspravu o tome. Gospođa Latford, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, malo ste me uhvatili na prepad, time što ste počeli ranije. Jesam li čula da ste rekli da nema prevoda na svim jezicima? Mislila sam da ima. Aha, dobro, malo ste me zabrinuli. Hvala vam lijepa. Drago mi je što mogu predstaviti svoje izvješće koje je ishod vrlo plonodnosnog plodonosne suradnje sa izvjestiteljima u Sjeni, sa gospođom Gal između ostalih e, i mislim da će e, također daljnji postupak e, doživjeti jednaku razinu suradnje. Ovo izvješće je dosta skromne duljine tri i nešto stranica plus obrazloženje. I ovime smo nastojali obuhvatiti sve izazove koji se nalaze pred europskim uhidbenim nalogom. U izvješću na početku tvrdim da je Europska okvirna odluka iz 2002. godine temeljna odluka kada je riječ o suradnji u pravnim pitanjima i dala je dobre odluke, dobre rezultate kada je reč o postupku izručenja. No, svejedno napominjemo da je došlo do problema u provedbi, a neki od tih problema su povezani sa samim tekstom okvirne odluke i ti problemi uglavnom proizlaze iz loše provedbe. Ovo izvješće se time ne bavi zato jer mislim da će to ovisiti o ovlastima komisije i suda 2014. godine, no prepoznali smo druge probleme koji su u vezi sa instrumentima za međusobno predstavanje i također to proizlazi iz neuravnoteženog razvoja europskog pravosudnog prostora. Dakle, na e, vrhu četvrte stranice, znači druge stranice izvješća, imamo popis koji nabraja deset razloga za zabrinutost. Evo ja ću ih ukratko proći. Prvi stavak na popisu je nedostatak e, osnove za odbijanje zaprimljenog uhidbenog naloga zbog moguće moguće kršenja ljudskih prava i to je dovelo do nedosljednosti u načinu na koji se uhibeni nalog provedi u nekim zemljama članicama. Odnosno, neke zemlje su zatražile izrečite osnove, ali zapravo je to dosta neuravnotežena, neujednačena slika u cijeloj Europskoj uniji. Druga točka koju iznosim je u nedostatak u odluci o uhudbenom nalogu i u također instrumentima za uzajemano priznavanje e, jednog učinkovitog pravnog lijeka ukoliko se ne primjenjuju u potpunosti pravila. Znači to je prepušteno nacionalnom zakonodavstvu i to je opet dovelo do neujednačenosti između zemalja članica. Treći problem koji smo prepoznali jest nedostatak eh, dobre interakcije između odbijanja europskog uhidbenog naloga i također upozorenja koja zabilježuje šengenski informacijski sustav. Odnosno, ne postoji automatska ili poluautomatska veza između povlačenja europskog uhidbenog naloga od strane zemlje izdavateljice i uklanjanja tog naloga iz eh, SIS-a. Drugi scenarij je ono što se događa kada se uhidbeni nalog odbije na osnovu obveznog odbitka u zemlji, eh, zemlji primateljici, ali i dalje se nalazi u šengenskom informacijskom sustavu. Imali smo slučajeve kada je ljude zapravo odvratila cijela ta situacija. I sljedeći problem je e, neujednačeno korištenje uhidbenog naloga za prekršaje također i tamo gdje se moglo koristiti i manje nametljive metode. Recimo, to je dovelo i do e, neutemeljenog uhićenja i također predugo vremena provedenog u pritvoru i velikih troškova za zemlje članice. Peta točka je nedostatak preciznosti u značenju rečenice u svrhe provođenja kaznenog progona. U članku prvom okvirne odluke Dakle, tu se kaže da se uhidbeni nalozi koriste za uhićenje ljudi, odnosno osumnjičenih ili provođenje svjedoka, umjesto da ih se progoni kao optuženike. Dakle, Mm, to govorimo o uhidbenom e, nalogu ne nakon e, iznošenja osude, nego prije samog e, sudbenog postupka. No u svakom slučaju to je zlouporaba uhidbenog naloga, on se ne smije koristiti kao istražno sredstvo, istražna mjera, nego je to vjera za sudski progon. Zatim postoji nedostatna definicija, dakle to je točka šest mog izvješća, pojma pravosudne vlasti. To se često pojavljuje u našem radu i to dovodi do različite prakse u zemljama članicama što pak e, vodi do nesigurnosti u sporovima. Nedavno smo imali jedan e, predmet koji je bio pred e, Britanskim vrhovnim sudom koji se odnosio na pravosudne vlasti u Litvi. Zatim točka 7. Nedostatak odredava za e, nadoknadu u slučaju um, pogrešne sudske odluke. Dakle, imali smo slučaj pogrešnog identiteta, imali smo slučaj takav u Ujedinjenoj kraljevini, u Belgiji. Dakle, uhičena je jednostavno pogrešna osoba. I u niti zemlja izavateljica, niti e, zemlja u kojoj se provodio uhidbeni nalog ne preuzima odgovornost za nadoknadu ili obeštećenje te osobe zbog takve pogreške. Zatim imamo problem također i predugog vremena u pritvoru, provođenja vremena u pritvoru. Znamo da je to problem koji pogađa cijelu Europsku uniju. Zapravo ovo bi trebalo biti sredstvo posljednje instance, ali koristi se kao prva instanca zato jer ne postoji još e, zadovoljavajući sustav jamčevine. Zatim e, tu imamo i također loše uvjete u e, zatvorima u Europskoj uniji i to je dovelo u nekim slučajevima do odbijanja izvršenja uhidbenog naloga. I posljednja točka koju spomenjem a to je i povezano i sa drugim točkama, odnosno propust da se koriste drugi oblici uzajemnog priznavanja i pravosudne suradnje. O tome ću kasnije nešto više reći, a sada prelazimo na rješenja koja predlažemo. Kao što sam rekla, na sljedećoj stranici imamo stavak 1 I tu kažemo da izvješće se ne želi baviti nepropisom provedbom zato jer to se odnosi na postupak provedbe, ali zakonodavna rješenja, a ovo je zakonodavno izvješće po vlastitoj inicijativi, odnosno pozivamo komisiju da sukladno ugovoru podnese zakonodavne prijedloge kako bi se riješili problemi koje smo ovdje prepoznali, znači oni problemi koji nisu usko povezani sa lošom provedbom. Dakle, na prvo mjesto treba staviti obvezujuće razloge za odbijanje zbog um, opasnosti od ugrožavanja ljudskih prava. Najnovija vijest je da je jučer, sinoć, postignut dogovor između parlamenta vijeća o europskom istražnom nalogu i uslijed pritisaka koje je vršio parlament mi smo postigli da se ta odredba uključi u istražni nalog koji će omogućiti zemlji u kojoj se provede nalog da odbije priznanje zbog kršenja temeljnih prava. Mislim da bi to mogao biti e, presedan e, koji bi trebalo uvažiti i drugim instrumentima uzajamnog priznavanja, uključujući i uhidbeni nalog. Prije mm, godinu dana smo imali jedan predmet iz Rumunjske u vezi sa uhidbenim nalogom i jedan od problema u navođenju razloga od odbijanje provedbe jest da nije bilo konkretnih odredaba u uhidbenom nalogu u vezi s time i ako to ispravimo mislimo da ćemo popuniti taj jaz. Zatim e, govorimo o provjeri proporcionalnosti u izdavanju odluka o uzajemnom priznavanju nismo govorili o, o proporcionalnosti u fazi provedbe. To je problematično i to naglašujemo, dakle to je ugrađeno u uhidbeni e, nalog, ali u fazi izdavanja za ozbiljna kaznena djela. I također e, tu je riječ o dostupnosti manje nametljivih mjera i to stalno naglašavamo. Znači, uhidbeni nalog zapravo e, čini se da ima preveliku težinu jer druge mjere ili ne postoje ili kad postoje pomoću, poput europskog naloga za nadzor, onda se te mjere ne koriste od strane zemlja članica. Sljedeća napomena koju dajemo jest da treba postojati standardizirani postupak savjetovanja za razmjenu informacija u zemlji izdavateljici i u zemlji u kojoj se provodi nalog. to kada je riječ o uhidbenom nalogu treba provjeriti da li postoji spremnost da se postupak povede pred sudom i da se spriječi prerano korištenje uhidbenog naloga, odnosno u istražnoj fazi samo postupka onda Također još nešto o istražnom nalogu, dakle on će predstavljati važan presedan, znači mm, sukladno postupku u kojem se ta mjera može uvažiti u zemlji privateljici, dakle od strane sudaca i od strane državnog odvjetnika kako bismo izbjegli nedovoljnu definiciju pravosudnih vijesti. Znam da je to možda malo e, neceptačenje, ali moji kolege znaju o čemu govorim. Također trebaju nam e, dosljedni pravni lijekovi kako bismo osigurali učinkoviti pravni lijek e, za osobe koje su žrtve sudskih pogrešaka. Također želimo od, zato zaprimiti isto tako zakonodavne prijedloge od komisije. Nadalje, tražimo redovitu reviziju neprovedenih e, uhidbenih naloga i također razmatranje u kojim slučajevima ih treba povući i također povlačenje uhidbenih naloga iz SIS-a i također iz Interpolog sustava kada je uhidbeni nalog odbijen barem zbog obvezujućih razloga. Dakle, znači ako imate e, i uzajemno priznavanje odluka, ona te i uzajemno priznavanje odbijanja. Također pozivamo zemlje članice da e, provedu cijeli korpus mjera europskog pravosuđa kako bi se koristilo i manje invazivne mjere, dakle bilo da se radi o europskom zajedničkom nalogu za nadzor ili o okvirnoj odluci o, o e, uvjetnoj kazni i također e, o transferu zatvorenika ili o financijskim sankcijama. Znači to je sve nedovoljno iskorišteno i također e, trebamo osigurati da se uhidbeni nalog koristi u odgovarajućoj fazi u postupku. Također e, članak 6. šteta, odnosno obeštećenje zbog sudske pogreške. Znači mislim da važna napomena vezano za stavak 7. Dakle tražimo od zemalja članica i komisije da uspostave kontaktne mreže sa e, sucima i e, braniteljima i također državnim odvjetnicima, naročito braniteljima jer su oni izostavljeni i također e, da bi potakli dobro obavješene postupke sa uhidbenim nalogom. Dakle, ne radi se samo o pravdi nego o kvalitetnoj pravdi. Ne smijemo u ovom trenutku naročito rasipati novac e, na e, loše upravljane postupke u vezi sa uhidbenim nalogom i također tražimo i više izobrazbe za suce i za odvjetnike na nacionalnoj razini zato jer ne raspolažemo dovoljnim brojem dovoljno izobraženog e, pravosudnog osoblja u ovom trenutku i s time u vezi u osmom stavku htjeli bismo da se izvoje sredstva za tijela kao recimo Europsku mm, izobraznu pravosudnu mrežu i postoji jedan projekt koji financira e, Europska komisija, odnosno jedna e, specijalizirana pravosudna mreža e, ljudima, za ljude koji se bave uhidbenim nalozima i također htjeli bismo uspostaviti mrežu branitelja. Dakle, mm, ljudi spominjali možda da bi trebalo to biti nešto formalnije od mreže, ali ja predlažem da ne smijemo insistirati na institucionalnosti, ali u svakom slučaju trebamo nastojati poduprijeti kvalificirane branitelje i također pozivamo komisiju da istraži e, pravne i financijske mjere koje bi mogle popraviti e, uvjete u istražnim zatvorima u Europskoj uniji. Dakle, tu su nas ograničena pravila ovoga doma u smislu toga koliko toga može stati u izvješće, tako da nismo mogli obrazložiti neke stavke, neke odlomke onoliko koliko smo htjeli. Evo samo da još na kraju skrenem pozornost na dodatak gdje smo u skladu sa postupkom za ovo izvješće smo unijeli moguće verzije teksta koje bismo htjeli vidjeti u zakonodavnim prijedlozima. Evo, na kraju želim čuti i napomene izvjestitelja u sjeni koji su bili od velike pomoći. Znači, rok za podnošenje amandmana je 6.12. a onda ćemo glasovati u siječnju. Hvala. Veronica Latford, sada otvaram raspravu i moram vas zamoliti da ne duljite previše. Podsjećam vas da imamo glasovanje u 11 sati. Prvo izvjestitelji u sjeni, a onda svi ostali kolege koji žele izneti svoje razmišljanja po tom pitanju, a onda ću prepustiti riječ komisiji i predsjedništvu. Ja sam izvjestiteljica u sjeni u ime Europske pučke stranke i samo ukratko želim čestitati kolegici Latford na izvrsno obavljenom poslu. Mislim da je ovo odličan nacrt izvješća koji jasno ukazuje na e, sva otvorena problematična pitanja o kojima smo raspravljali i koja se pojavljuju u vezi sa europskim uhidbenim nalogom. Svi se slažemo da je to važan instrument, jedan od najvažnijih instrumenta u području suradnje u kaznenopravnim stvarima i uzajemnog priznavanja i naš je cilj da se taj instrument propisno koristi. Naravno uviđamo da postoje neki nedostaci kada je riječ o provedbi i o razumijevanju ovog instrumenta. Slažem se s popisom e, koji je izradila izvjestiteljica i drago mi je da se tu spominje i provjera proporcionalnosti i razmjernosti. Ja bih također možda i zatražila dvostruku provjeru razmjernosti za sve zemlje i drago mi je što je u izvješću navedeno povlačenje uhidbenog naloga ako se odbaci na temelju obvezujućih razloga i također želim još naglasiti važnost izobrazbe djelatnika u pravosuđu, no moram naglasiti da kada otvaramo cijelo ovo pitanje moramo biti oprezni, odnosno ne smijemo otvoriti Pandorinu kutiju. I mm, također ne smijemo pretjerati sa mm, našim e, nastojanjima, znači trebamo biti previše, e, ne trebamo biti previše e, oduševljeni i nastojati biti oprezni, znači ne smijemo naštetiti ovom instrumentu. Ja doista razumijem namjeru izvjestiteljice koja se usredotočila na ono što se može popraviti ovdje i htjela bih istaknuti ulogu zemalja članica i nacionalnih pravosudnih ustanova u provedbi postojeće okvirne direktive i također naglasila bih i e, to da je primarna odgovornost na njima. Evo, toliko od mene u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni, a sada dajem riječ gospođi Siba. Ja, vielen ähm, Hvala vam. Kao prvo bih htjela zahvaliti kolegici Latvort na njenom izvješću koje je dosta sveobuhvatno. Mislim da je u krugu, unutar kruga izvjestitelja, bilo veliko slaganje oko toga koji su problemi oko provedbe Europskog uhidbenog naloga. Sve probleme, sve poteškoće pri provedbi neću ponoviti, oni su dosta opširno prikazani u ovom dokumentu. No, imam jedan zapravo osnovni problem. Europski uhodbeni nalog postoji od 2002. godine i skoro od samog početka u ovom domu e, uvijek iznova raspravljamo o problemima u provedbi naloga. No, do danas, danas se zapravo ništa nije promijenilo. Još uvijek raspravljamo o tome, o tim istim problemima da je krivo proveden, da su e, vremenski rokovi, predugački i tako dalje. Sve ovo što stoji u dokumentu ja ne bih sada tu ponavljala. Moj problem je da ako djelujemo ovako kako smo sad tu predložili, hoće li se išta promijeniti? Zašto već više od deset godina raspravljamo o tim problemima pri provedbi? Jesu li države članice ne, zapravo nevoljne to provesti? Šta će nam onda taj nalog? Što, koji bi instrumente pritiska komisija mogla imati kako bi se nešto popravilo? Jučer smo isto tako u odboru za pravna pitanja raspravljali o e, europskom e, državnom e, odvjetništvu. Radili se o tome da u drugim institucijama postoji želja za bolji kazneni progon i da se žele postići bolji rezultati, ali da mi zapravo što se tiče provedbi prava svjedoka, optuženika i drugih skupina ne pokazujemo istu vrstu opredjeljenosti. Naspram tih činjenica se za mene postavlja pitanje da mi smo dobro prepoznali probleme, ali koji bi bio pravi postupak za pronalaženje pravih odgovora i rješenja. A što se tiče pitanja Pandorine kutije, što bi se moglo dogoditi u takvom slučaju kada bismo tu kutiju otvorili? Svi zapravo smatraju da je to dobar alat. No, u tom slučaju bi svima trebalo biti u interesu popraviti još više način na koji se taj instrument koristi. Stoga mi je još dosta neobična ta rasprava, nemam rješenja za sve poteškoće, no prije svega bih o prvoj točci izvješća izvjestiteljice još raspravljala sa drugim izvjestiteljima u sjeni. Thank you, Mrs. Zippel. Mrs. Hvala vam, kolegica Sargentini ima Ik spreek het Nederlands vandaag. Hvala vam, obratit ću vam se na nizozemskom. Iako sam zadovoljna s onim što trenutno čini parlament putem svoje izvjestiteljice Barunica Latford, trebalo nam je dosta vremena prije nego što se parlament eh, složio sa provedbom Europskog uhredbenog naloga da se ne može stopostotno tvrditi da se on primjenjuje kako se treba primjenjivati. Prije nekoliko godina sam putovala s jednim nizozemcem kojim se trebalo suditi u Poljskom kasnije je on proglašen nevinim, međutim da se to rješavalo na drugi način, on bi se bio zatekao u zatvoru, na najmanje šest mjeseci u jako lošim uvjetima. Naravno da je proporcionalnost od ključne važnosti. Naročito kako bi se oni koji ne mogu više raditi, koji nemaju obitelj koji se osam mjeseci nakon uhićenja proglašavaju nevinima, oni se trebaju reintegrirati, to nije jednostavno i to moramo svi priznati. Potom moramo voditi računa o uvjetima u zatvorima. Moraju se poštovati ljudska prava, a to se često ne događa. Moramo vidjeti koji su, koje su pravosudne definicije iza određenih pojmova. Izučivanje, Govorimo recimo o slučaju u kojem netko mora zbog posjedovanja lakih droga biti poslan iz Nizozemske u Švedsku, pa mislim da to recimo Nizozemska ne bi trebala dozvoliti jer se u njoj takvo što ne kažnjava. I već dugo vremena čekamo jedan specifični prijedlog. Riječ je o činjenici da osobe često trebaju imati odvjetnika, potrebno je da se oslone na pravnog stručnjaka. Jako je dobar prijedlog kolegice Latford, ali htjeli bismo da se u njoj posebna pažnja obrati osumnjičenicima, ali i dužini kazne jer se često ne može izreći žalba na neke slučajeve. I s ovim bih zaključila, međutim, upravo zbog e, navedenog sustava Europski uhidbeni nalog može funkcionirati. Koliko imamo osumnjičenika u Nizozemskoj se bojimo da će on pobjeći, on često ne može napustiti svoj dom i to bi se trebalo izbjeći. Hvala vam. Thank you, Madam Chairman. Um, if I can just, uh... Hvala vam. Prije svega želim čestitati kolegici Latford na obavljenom poslu. Očito je ovdje riječ o vrlo važnoj mjeri i bez sumnje je ovaj nalog unatoč svojim nedostacima bio vrlo važno sredstvo provedbe zakona. U nekim slučajevima smo izbjegli duge procedure za izručenje, naročito u slučaju prekograničnog kriminala i terorizma. Brzina njegove izvedbe je njegova najveća prednost. Sa ukidanjem šengenskih e, granica vidjeli smo transfer kriminala među državama, članicama i te E, ovdje dolazi do smanjenja vremena potrebnog za izručenje. Ono što je vrlo važno učiniti je priznati uspjeh ovog naloga. Šteta što se nečim nekim elementima nismo mogli ranije pozabaviti. Međutim, činjenica je da ovo što sada radimo je da pažljivo revidiramo elemente, a to je izvjestiteljica učinila, pogledamo područja naloga koja možemo poboljšati. I po meni poboljšanje bi se trebalo vidjeti prije svega u načelu proporcionalnosti. Mislim da je tu zbilja potrebna reforma, potrebna je klauzula u proporcionalnosti prilikom revidiranja ovog instrumenta kako bi se izbjegao čitav niz pogrešaka iz prošlosti. Potom popis kazanih dijela kojima se bavi nalog. Treba se izbjeći mogućnost eh, različitih interpretacija u zemljama članicama. Postoje čitva područja koja izazivaju nesporazume trenutno. Neki sudovi ne mogu odbiti zahtjeve, međutim e, proporcionalnost e, je nešto čime se moramo pozabaviti. Neke zemlje su za sebe ispregovarale nešto bolje pozicije nego neke druge i za mene to nije pozitivno. Nedostatak jamstava u korištenju naloga te nedostatak e, pravnog lijeka su također vrlo važni elementi na koje bi se osvrnuo te zaštitne mjere koje se tiču izručenja također više nisu prisutne. Čini mi se da postoje bez sumnje područja koje je potrebno revidirati, a mislim da smo ih e, uočili, a osim toga njima se pozabavila izvjestiteljica. Ja želim biti siguran da ćemo dobiti reformu koju zahtjevamo. Primjeri naloga koji se koriste za manja kaznena djela je također pitanje proporcionalnosti. I mislim da je važno osigurati se da se oni ne izvršavaju u slučaju postojanja brige za eventualno kršenje ljudska prava. Govorim kao odvjetnik i to smatram vrlo važnim. Tu je pitanje e, pristupa odvjetniku. Moramo se osigurati da osobe budu pravno zastupljene kako u zemlji izdavateljici naloga, tako i onoj koja provodi nalog. To je vrlo važno. Da zaključim, gospođo predsjedavajuća, jer biste mogli uskoro isključiti mikrofon. Želim reći da podržavam izvjestiteljicu općenito i podržavam evropski uhidbenini nalog i nje potrebu njegove reforme, te mislim da bismo u ovom odboru trebali uložiti dodatnu energiju kako bismo se osigurali ne samo da nastavimo podržavati nalog, već i da postignemo zadovoljavajuće izmjene toga. Hvala vam. Gospodin Dejon. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici ne samo na njenom izvješću, već i na dobroj suradnji. Održali smo čitav niz korisnih sastanaka izvjestitelja u sjeni i rezultati toga se vide u izvješću. Imam nekoliko primjedbi koje želim ovdje istaknuti. Prvo od kojih je da u prvom stavku stoji da se ne smijemo baviti poslovima koji se tiču provedbe naloga. čini se da to znači da ne želimo promijeniti europski uhibeni nalog. a naprotiv, mi želimo promijeniti okvirnu odluku. Imamo specifične zahtjeve koje smo podastrli vijeću. I budući da je riječ o pravnom instrumentu, za to će možda biti potrebno previše vremena, međutim trebaju nam kratkoročne mjere kojima ćemo poboljšati uh, uhidbeni nalog. Potom je tu načelo proporcionalnosti. koje je potreba da se poštuju temeljna ljudska prava. Mislim da to moramo jasno istaknuti i mislim da bi u predgovoru trebao biti istaknut upravo taj dio. Zemlja izdavateljica treba izvršiti tu provjeru, a što se može učiniti ako se dozna da ona to nije napravila kako treba, koji bi se tada koraci trebali poduzeti. Te potom je tu pitanje standardiziranog postupka. To zvuči dobro, ali mislim da je važnije imati dobre mreže. Ukoliko ljudi često surađuju, stvari idu glatko i to može dovesti do smanjenja birokracije u sustavu. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala vam. Ja bih htio da se dokine ovaj nalog, ali nećemo sada o tome. Među vremenu moramo biti pragmatični, potruditi se da se on reformira. Prije nego što je on bio uveden, tužitelji u Velsu su morali biti uvjereni u uvjete u zemlji tražiteljici u osnovne, morali su imati osnovanu sumnju. To se moglo učiniti i na osnovu nedostatka poštovanja ljudskih prava u određenim zemljama koje daju zahtjev. Nisam sigurna da se poštuju visoki standardi koji su postojali prije uspostavljanja ovog instrumenta. Ako sam e, dobro shvatio, on se koristi kako bi se zaštitili svjedoci to znači da netko u zemlji izdavateljici namjerno e, tako nešto izdao. Pitam se koje su posljedice tako nečega. Izvjestiteljica se pozabavila istražnim pritvorom, on se nekad koristi kao prvi instrument umjesto kao zadnji. Može li zemlja provoditeljica odbiti takvo nešto ukoliko to utječe bez razloga na život osumnjičenika? Mislim da mora postojati razlikovanje između osobe koja se izručava iz vlastite zemlje i one koja se vraća u vlastitu zemlju. Gospodin Melo je rekao da se postiglo, da se postignuo sporazum o europskom istražnom nalogu ne bih se inače zalagao za takav instrument, ali dok god postoji europski uhidbeni nalog, htio bih da se istražni nalog počne također primjenjivati od strane pravosudnih vlasti. U objašnjenju u izvješću pročitao sam da se oko 55, je izdano oko 55 tisuća europskih uhidbenih naloga, međutim samo 11 tisuća ih je izvršeno. Htio bih vidjeti detaljnu analizu ovih brojeva. Hvala vam. Hvala vam. Gospođa Macola. Hvala vam. Htjela bih zahvaliti svojim kolegama. Mm, riječ o izvješću koje je vrlo važno. Danas raspravljamo o nalogu, dobit ćemo eh, čitav niz mjera koje po tom pitanju poduzima komisija. Ovaj instrument je dokaz kako se područje suradnje u kaznenim stvarima, kako je to nešto što je uspješna europska priča. Ono je revolucionaliziralo sustav eh, koji se prije koristio. Također želim se pridružiti kolegici koja je istaknula da postoje problemi u provedbi. Prije nego što sam počela raditi za Europski parlament, počela sam, bavila sam se sličnim pitanjima. Također bavili smo se problemima koje proizlaze iz proporcionalnosti, odnosno tome kako određene zemlje članice definiraju manja kaznena e, djela. Kao što je kolegica rekla, važno je pitanje pravnog lijeka. Vrlo često se susrećemo sa žrtvama kaznenih e, dijela i e, često čak ni ovaj instrument nije dovoljan kako bi se izvršila pravda. Htjela bih pitati izvjestiteljicu da nije dobro da tražimo kompletnu reviziju okvirne odluke i to zbog situacije sa Ujedinjenim kraljevstvom te stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora možda bismo mogli o ovome u budućnosti raspravljati nešto detaljnije. Hvala vam. Riječ ima predstavnik komisije. Hvala vam. Želim zahvaliti Barunici Latford na njezinom nacrtu izvješća. Kako je komisija istaknula u svojoj ocjeni Europskog uhidbenog naloga, koji je još uvijek na snazi, tu se bavimo i pitanjem proporcionalnosti u zemlji izdavateljici naloga, tu su i pitanja statistike, ali i postupak poboljšanja provedbe prava za osumničenike. To su sve elementi za dobro funkcioniranje ovog instrumenta koji se pokazao jednim od najučinkovitijih. Naši prijedlog je usvojio Europski parlament i vijeće, riječ je o pristupu odvjetnika, kako u zemlji izdavateljice, tako i u zemlji izvršiteljici naloga. Danas komisija usvaja novi niz provedbenih e, mjera koje će se ticati europskog uhidbenog naloga. Osim potpune provedbe trenutnih instrumenata, kao što je okvirna odluka o europskom nadzornom nalogu koju je spomenula kolegica Latford, to će zasigurno pomoći provedbi naloga u zemljama članicama dovesti do smanjenja istražnih eh, pritvora. Sistem je poboljšan natrag nekoliko godina, naročito kada je riječ o proporcionalnosti, vidimo poboljšanje. Imamo smanjenje neutemeljenih e, zahtjeva. Komisija će s interesom patiti rad izvjestiteljice odbora LIBE i obavit ćemo se njezinim zaključcima. Kada za to dođe vrijeme, hvala vam. Ne vidim da predsjedništvo želi intervenirati i da, dajem riječ kolegici Latfordu. Hvala gospođo predsjednice, doista mi je drago što je ovo izvješće dobilo toliku podršku. Sa izvjestiteljima u Sjeni smo dobar tim i mnogo osoblja je radilo na kaznenopravnim pitanjima i doprinijelo je svojom stručnošću u ovom izvješću. Također mm, imamo tu izvjestiteljicu o direktivi za pravo na odvjetnika i ona je također dala svoj doprinos kao i parlament u rješavanju nekih problema koji su se pojavili, naročito kada je riječ o tome da zemlje članice trebaju omogućiti pristup odvjetniku u zemlji izdavanja uhidbenog naloga. Dakle, to smo mi tražili u direktivi o pravu na odvjetniku kao što je i slučaj sa mm, istražnim nalogom. Tražili smo provjeru razmjerenosti i također i pravo na odbijanje na temelju kršenja temeljnih prava. I mislim da imamo tako i postupak odlučivanja, znači tisuće 2002. i mislim da bismo trebali imati bolji uhibeni nalogi i brži napredak po pitanju postupovnih prava, zato jer ovaj devogodišnji jaz između uhibenog naloga i prvih mjera postupnog prava, o čemu sam ja izvješavala, znači kada je bila riječ o tumačenju, znači taj razdoblje bilo predugo. Da, naravno, imate e, pravo da mm, e, je to se dosta izmijenilo u posljednjem desetljeću i sada ne bismo bili u toj situaciji da smo djelovali odmah. No, mm, od svih koji su uzeli riječ e, sam čula da nećemo ukidati uhidbeni nalog, nego ga želimo poboljšati, želimo poboljšati njegovu primjenu. Evo, ako smijemo odgovoriti na ono što je istaknuo gospodin De Jong, Dakle, u stavku 1 izvješća stoji da se ovo izvješće ne bavi problemima koji proizlaze iz nepropisne primjene okvirne odluke. Pri tome mislim na nepoštivanje rokova što znači da zemlje članice su se obvezala na nešto sukladno samoj formulaciji uhidbenog naloga i to ne čine. Dakle, to je e, pitanje provedbe i zato nisu potrebne nikakve izmjene i dopune zakona. Evo, to su pitanja o kojima ovdje govorim. Istina je da ovo izvješće, ovaj nacrt izvješća ne navodi konkretno trebaju li ova zakonodavna rješenja koja tražimo se pozabaviti samom e, formulacijom okvirne odluke ili drugim mjerima, da li to znači više postupovnih prava ili e, horizontalnim mjerama koje bi se moglo primijeniti na sve instrumente za uzajamno priznavanje. To je dijelom e, i zato što u izvješću nismo imali dovoljno prostora kako bismo objasnili što tražimo po svakoj ovoj stavci, a osim toga zato što postoji svijest e, da bismo otvorili Pandorinu kutiju. Ako je otvorimo, onda ćemo ili doći do odgovarajućeg rješenja ili ćemo opet otklizati natrag u stari sustav izručenja. Naravno, to je omogućilo nekim zemljama članicama, koje neću sada imenovati, da se odluče hoće li prihvatiti ovaj novi oblik e, uhidbenog naloga, no to je put kojim ne bih željela krenuti. Tako da mislim da sam tu ostala nedorečeno hoćemo li zakonodavne izmjene i dopune, kolege su primijentili tu nedorečenost, no mislim da je bilo bitno u ovom trenutku naglasiti pitanje e, još otvorenih e, problema i pitanja više nego način na koje ćemo ih riješiti. Mm, koliko čujem iz komentara komisije, dakle prijedlog pravne pomoći što još nismo vidjeli i specifično i konkretno, dokoliko čujem direktiva će govoriti o pružanju pravne pomoći na početku kaznenog postupka ne znam odnoli se to točno na uhidbeni nalog. E, mislim da postoji i preporuka o pravnoj pomoći u drugim okolnostima i to svakako će izazvati snažnu reakciju i komentare na ovu direktivu. No ja osobno smatram da bismo od komisije trebali zatražiti da riješi pitanje pritvora uvjetima u pritvoru, zato jer se to pojavljuje kao veliki problem u provedbi uhidbenog naloga i to iz dobrih razloga, zato jer u Europskoj uniji ljudi ne smiju biti godinama u groznim uvjetima u pritvoru, u istražnom zatvoru. Također, želim E, spomenuti da dva stručnjaka koji e, rade izvješće u ime komisije, pripremaju konačno izvješće. Izvjestitelji u Sjeni nisu se mogli sastati s njima i um, utvrditi koji su njihovi početni nalazi. E, profesor Weinberg i gospodin Avan Dubey, dakle očekujemo nacrte njihovih konačnih izvješća u skoroj budućnosti, ali na neki način smo već čuli njihova privremena razmišljanja i to je također ugrađeno u ovo izvješće. Gospodin Kokop je rekao da trebamo dobiti one reforme koje smo tražili, no mislim da se pri tome misli da e, su svi izvjestitelji, naravno i svi izvjestitelji u sjeni složni s time, trebaju nam te navedene reforme i trebamo se pobrinuti da parlament usvoji ovo izvješće. Također trebamo zatražiti i da komisija poduzne nešto, ali također i određena skupina zemalja članica treba nešto učiniti. Jer ako komisija ne želi postupati po ovom predmetu, onda će morati obratiti zemljama članicama. Dakle, odlični smo u tome da europski uhidbeni nalog bude djelotvoran i učinkoviti također da funkcionira u puno, uz puno poštivanje ljudskih prava jer u protivnom onda ćemo naškoditi njegovoj reputaciji, a nju moramo očuvati. Dakle, potrebno se nam reforma i komisija treba saslušati parlament po ovom pitanju. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Latford. Kao što ste već spomenuli, rok za unošenje, podnošenje amandmana je dosta kratak. Stoga želim shvatiti vašu pažnju na to. To je 6. prosinac. Završit ćemo s ovom točkom na dnevnom redu, te ćemo prijeći na glasovanja i to za dvije minute. Molim vas da oni koji žele napustiti dvoranu to učine sada. Molim sve one koji ne žele glasovati da napuste dvoranu. And we, I would like to proceed with the votes. bih sada nastaviti s glasovanjima. Možda će ovo biti korisnije. Imamo dva glasovanja na dnevnom redu. Kao prvo, tu je izvjestiteljica gospođa Antea McIntyre o programu Periklo za 2020. godinu. Pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja. Pregovarački e, tim kojem je izvjestiteljica predsjedavala je uspjela postići sporazum sa vijećem, te izvjestiteljica predlaže da glasujemo ovaj kompromisni tekst skupno. Želite li nešto dodati, gospođo McIntyre? Mislim da ne moram puno toga reći. Želim iskreno zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na ovom pitanju. Vrlo je bitno da završimo s tim jer bi ovaj program trebao početi raditi u siječnju. Stoga smo svi uložili velike napore kako bismo postigli dogovor. Svi, izvjestitelji, vijeće, komisija, svi su se angažirali za ovo pitanje i stoga se stvarno nadam da će ono i proći. Hvala vam. U tom slučaju predlažem da glasujemo o kompromisnom tekstu. I to skupno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Jasno se usvaja. I zatim imamo završno glasovanje u, o tekstu u ovako izmijenjenom obliku, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Now closed. Glasovanje je sada zatvoreno. Svi glasovi su za. Čestitke, gospođo McIntyre. Gospođo predsjedavajuća, dopustite mi da kažem jednu stvar. Uzevši sve ovo u obzir, zahvaljujem svima koji su glasovali. Možemo li pogledati da ne možemo to staviti na plenarnu sjednicu u prosincu. Stvarno bismo trebali insistirati na tome da nemamo rupu u programu. Ja ću to predložiti, a to je pitanje i lingvističke e, provjere, no nadam se da će to biti moguće. Hvala gospođo McIntyre. Kao što sam spomenula jutros, dvije točke na dnevnom redu drugo izvješće gospođe McIntyre i provedba nacionalnih strategija za uključivanje Roma e, su odgođeni tako da možemo preći odmah na opoziv odluke vijeća iz 2007. godine pod brojem 124 o Euratomu. Koordinatori su na ovom e, slučaju odlučili to 17. listopada da se radi o pojednostavljenom postupku, dakle možemo ići odmah na glasovanje. Imamo jedinstveno glasovanje o e, nacrtu rezolucije, dakle nema amandmana, tko je za nacrt rezolucije? Rečeno mi je da trebamo elektroničko glasovanje, stoga otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 37 za, 2 protiv, nijedan glas nijedan glas protiv, dva suzdržanih, jasno se usvaja. I zatim glasujemo o završnom tekstu ne moramo, ne glasovati u završnom e, tekstu, stoga smo odradili sva glasovanja za danas. Hvala vam. Hvala vam, dragi kolege. U tom slučaju možemo prijeći na točku broj 11 dnevnog reda. Je li naša gošća stigla? Da. Dakle, možemo nastaviti. Molim vas, kolege, napustite sada dvoranu ukoliko to želite i dopustite nam da nastavimo. Dragi kolege, pitanja nestalih osoba na Cipru je uvijek bilo od velikog zanimanja našem odboru. Imali smo rezolucije o tom pitanju i to od 2007. i 2008. godine. Imali smo odluku koju je parlament, izjavu koju je parlament usvojio u 2011. godini. Prošlog prosinca je izaslanstvo članova Libe imao priliku posjetiti Cipar i isto tako sastati se sa članovima odbora za nestale osobe u zastupničkom domu Republike Cipra. Predsjednica tog odbora, gospođa Skeviko Kuma Kutra, je s nama danas ovdje. Koordinatori odbora Libe su odlučili pozvati predsjednicu tog odbora, gospođu Kukuma Kutra, kako bi nam se obratila i prikazala nam trenutno stanje stvari što se tiče ovog humanitarnog pitanja. Stoga vam sada predajem riječ. Hvala vam. Srdačno vam zahvaljujem, gospođo predsjedavajuće... i želim srdačno zahvaliti cijelom odboru na tome što ste mi pružili mogućnost da vas danas obavijestim o nestalim osobama i najnovim razvojima po tom pitanju. Kao što znate, 1984. je Turska e, napala Cipar i nakon toga je, ostalo mnogo neslih osobi kao i smrtnih slučajeva. Nakon toga je došlo do e, sukoba između e, grčkih ciprana i turskih ciprana i sve to je zapravo još i pojačalo taj, tu razliku. Imamo 1595 nestalih turskih ciprana i e, ustanovili smo i istražni odbor za to pitanje. To je bio dogovor između e, turskih ciprena i grčkih ciprena. A pritom se radi o tome da su istrage provođene unutar odbora gdje smo imali tri člana, jednog zastupnika grčkih ciprena, zatim turskih ciprena, Dakle, obje zajednice su bile predstavljene u tom odboru i zatim je tu bio i prisutan jedan treći član koji je izabran i to od strane Ujedinjenih naroda eh, i IKRK. Gospođa Kučuk i gospodin Paul Henry Anri su bili ta dva člana koje su izabrane e, od strane jednih naroda. četiristo šest osoba su identificirane oko 100 uh, e, grčkih ciprana i ostatak su bili turski ciprani. Na e, područjima koje su bile zauzeti su isto tako provođene daljne identifikacije, antropolozi i drugi znanstvenici su sudjeli u tome, a e, isto tako smo imali razne istražne tehnologije. Nedavno je isto tako poduzet ta e, javna, poduzeta javni poziv na sve oni koji imaju neke informacije o tome. Isto tako je ustanovljen i centar za dojavu. Pokazalo se da moramo još dodatno intenzivizirati naša nastojanja jer je vrijeme ovdje vrlo važan faktor koji zapravo radi protiv nas. Bitni svjedoci su već preminuli, a sve to vodi do toga da imamo velike poteškoće kod istraživanja, prije svega u posljednje vrijeme. Stoga u posljednje vrijeme nismo mogli identificirati dalje osobe Istražni odbor smatra da od 2006. godine je se mogu povesti 790 provjera poslovnih ostataka, ali je moglo biti prikupljeno jako malo e, rezultata. Smatramo da ima još 400 mjesta koje treba istražiti, e, a imamo isto tako i 30 regija koje turski ciprani smatraju strateškim vojnim područjima. Što se tiče masovnih e, grobnica, e, tu, smo, tu nije bilo moguće provesti istrag jer su to, te, ta mjesta bila proglasena posebnim zonama. E, bitno je dopustiti pristup tim zonama kako bismo mogli krenuti u daljnje iskapanja. Također imamo informacije da turske vlasti, ima, tursko-ciparske vlasti imaju neke informacije koje ne žele proslijediti i isto tako da imaju i audiovizualni materijal koji do sada istražni odbor nije zaprimio. Također smo ustvrdili da je, na primjer, e, u nekim slučajevima došlo do nestanka kostiju, tako da nije identifikacija bila moguća. A isto tako je bilo iskapanja, e, to jest iskapnih e, materijala koje su bile od strane tursko-ciparskih vlasti e, bačene u more. Sada istražni odbor kaže da ne žele nikome dati odgovornost za te smrtne slučajeve. Također moramo provjeriti mogu li se ostale informacije proslijediti, a kao što sam već i rekla, mi ćemo paziti prije svega na to da se omoguće daljna identifikacija osoba koje su do sada e, bile, bila nemoguća. Zatim postoje mnogo osobe koje imaju još uvijek nestale članove obitelji. To je povezano i sa ljudskim pravima koje se moraju poštivati. sada se pokazalo sa daljnjim identifikacijama da moramo donijeti određene propise i da isto tako se u smrtovnicama e, često osobe su se navodile kao osobe bez obitelji i to je bilo e, vrlo potresno. Imam tu jednu smrtovnicu od jedne osobe od jednog e, gospodina na kojem se provela identifikacija, dob nije poznata, a na dnu stoji da je imao tri ozljede na glavi koje su utvrđene, zatim da je imao ozljede isto tako i na drugim dijelovima tijela, na lubanji, na e, prsnom košu, na nogama te da je isto tako pretrpio daljnje ozljede na rebrima i tako dalje. Takve, takvi opisi doista čine opravdanim to da se nastavi sa ovim istragama i doista se radi o velikoj nepravdi. Mislim da je to e, obveza prema svim članovima obitelji nestalih osoba a isto tako mislim i da se u ovim e, potvrdama kaže da se mogla provesti identifikacija, identifikacija preko metode e, DNA i da se ti, te osobe mogu povezati sa događajima iz 1984. godine. Mislim da bi trebali, da bi istražni odbor trebao izdati isto tako i smrtovnice jer je on taj koji koordinira ovaj projekt i unutar kojeg su se vršile identifikacije. Osim 2,8 milijuna eura koje je EU dodijelila za te radove, koje je istražni odbor mogao provesti, i uzavši u obzir proračun za 2014. godinu će se ciparska vlada zalagati za to da se nađu i druge donacije, jer već imamo e, dosta veliki deficit što se tiče sredstava. Zatim se, su se javili drugi problemi, suradnja s Međunarodnim odborom za nestale osobe. Tu smo vidjeli da postoji mogućnost suradnje unutar ovog programa. Između 2006. i 2013 te godine je Europska unija pružila preko 12 milijuna e, eura. Ciparska vlada preko 3 milijuna eura. Turski Cipar isto tako nekoliko tisuća. Zatim smo imali i od e, Ujedinog kraljevstva i od Njemačke druga sredstva želimo vam zahvaliti na svim tim donacijama. Mi smatramo da je u ovom trenutku vrlo bitno osigurati daljnju financijsku, e, financijsko osiguranje ovog projekta kako bi se radovi mogli nastaviti. Mi bismo također htjeli da Europski parlament intervenira tako što pruži podršku istražnom odboru. Zahvaljujući vašoj podršci moguće će biti izvršiti pritisak na Tursku, jer obitelji neslih osoba imaju pravo znati okolnosti u kojima su izgubili svoje članove obitelji, svoje roditelje, svoju e, djecu ili svoju braću. Zatim ima još jedno pitanje jednog otoka na Cipru sa oko jednog e, milijuna tu vidimo da samo istina može zalječiti e, rane. Radi se o humanitarnoj tragediji, a bitno je riješiti to pitanje kako bi se stvarno moglo doći do pomirenja ovih dviju zajednica. To je i preduvjet kako bi Cipar mogao ostaviti ono što je dio prošlosti u prošlosti, kako bi se mogao okrenuti budućnosti. A sve to pomoću oslobođene države. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji i zahvaljujem vam što sam danas imala mogućnost dati vam ovu prezentaciju te ću rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala, gospođo Kukuma Kutra. Mislim da je ovo jako bitno pitanje i vrlo mi je drago što ste došli ovdje i što ste nam osobno mogli ovo predočiti. Želi li netko se javiti za riječ? Da, gospodin Triante Felides, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja također želim zahvaliti gospođi predsjednici Stalnog odbora za nestale osobe na njenoj prezentaciji. Imam tri, četiri točke koje bih htio spomenuti. Sudjelovao sam u izaslanstvu Europskog parlamenta prošlog prosinca u Cipar i od tada imamo ovo pitanje stalno na umu. Kao prvo, pitanje pristupa područjima koje su obilježene kao vojna područja, mislim da je sada na vremenu da Europski parlament zahtjeva od turskih vlasti, prije svega od turskih vojnih vlasti, da dozvole pristup tim područjima da dozvole odboru za nestale osobe da posjete ta područja i da provedu istraživanje na pravila način. Jer postoje naznake da tamo leže neka tijela. Osim toga, od iznimnog je značenja da se dopusti pristup vojnim arhivama sada 40 godina nakon invazije. Stoga one dozvole koje smo imali prije nisu više, ne vrijede više i mislim da bi Europski parlament mogao vršiti pritisak na turske vlasti da dopusti otvaranje tih arhiva. Kao treće, još jedna točka koja je za mene vrlo važna, to je pitanje smrtovnica. Paradoksalno je da netko vidi lubanju i da vidi da je došlo do e, metka, do pucanja metka, a da dole zatim piše da uzrok smrti nije poznat. To dovodi u pitanje tu, e, tu akciju. I kao treće, pitanje proračuna imamo i dalje ovaj deficit od 500 tisuća, no po mom mišljenju to nije veliki iznos, mogli bismo ta sredstva zatražiti od država članica, ali možda bismo ih mogli dodijeliti iz europskog proračuna. I na koncu nešto što sam već rekao na prethodnim sastancima odbora Libe. U 2008. godini gospođa Kante je pripremila jedno izvješće i pod točkom broj 6 je rečeno da Cipar mora podnositi godišnja izvješća. Mi to nismo dobili našem odboru nije upućeno takvo godišnje izvješće. Gospođa izvjestiteljica je napravila vrlo dobar posao, ali je 2009. mislim napustila Europski parlament i nakon toga što smo odlučili da bi gospodin Busutil trebao biti e, njen nasljednik kao izvjestitelj i on je bio uspješan u tome i imali smo i sastanak o tim godišnjim izvješćima, ali sada više nemamo izvjestitelja za to pitanje i stoga mislim da bismo na sljedećem sastanku koordinatora trebali postaviti to pitanje i odlučiti o tome, a mislim da je to iznimno potrebno, koji će biti naš, naša osoba, naš izvjestitelj za nestale osobe na Cipru. Hvala, ja se slažem s vama i sigurna sam da ćemo na sljedećem sastanku koordinatora spomenuti to pitanje. Možda ćemo ga i riješiti, onda ćemo vidjeti. Gospođa Papadopoulos. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Moram reći da ciparske vlasti gledaju na nestale osobe kao izrečito humanitarno pitanje i to već godinama, to je već e, bilo predmet rasprava na mnogim međunarodnim forumima, imali smo rezolucije Europske unije i rezolucije Ujedinih naroda i stvarno je šteta što smo prisiljeni i dalje razgovarati o tim e, pitanjima sada, nakon toliko godina. To je trebalo biti rješeno, to je trebalo biti prioritet. To, je, to su prava članova obitelji da znaju koja je bila sudbina njihovih voljenih. Mi smo kao zastupnici Europskog parlamenta podsjetili laboratoriji za identifikaciju i tamo smo uvijek vidjeli neke posmetne ostatke, lubanje i znanstvenici su nam tamo i pokazivali što se dogodilo i imali su mm, rupu od metka na čelu. Nažalost, mandat odbora istražnog odbora ne, ne ide toliko daleko da imaju mogućnost e, zatražiti uzrok smrti. A to je velika šteta. Dakle, očito je što se dogodilo, a s druge strane im izdajemo potvrdu gdje stoji da uzrok smrti nije poznat. E, mislim, stajalište članova obitelji je opravdano. Ako imamo ozljede od metaka na raznim dijelovima tijela, onda je uzrok smrti očigledan i to je opravdan razlog za zabrinutost kada kažu kako se osuđujete, kako možete napisati da je uzak nepoznat, kada se zna da je većina tih osoba bila vojnici, da su oni bili vojnici, da su oni bili 18-19 godina stari i da su se borili u e, razdoblju turske invazije. Mislim da bismo trebali razmotriti možemo li promijeniti taj mandat Odbor za nesle osobe kako bi oni imali mandat i što se tiče uzroka smrti. Dopustite mi da dam jedan praktičan prijedlog našem odboru Libe jer mi stalno razmatramo napredak Turske u smislu e, pristupanja Europskoj uniji. Tu se radi i o ljudskim pravima i mislim da bismo to trebali unijeti u godišnje izvješće o napretku za Tursku, da bismo trebali zabilježiti pod ljudskim pravima pod točkom prava da Turska mora dopustiti pristup e, istražiteljima na ta područja, na Cipru, ali i izvan Cipra, svugdje tamo gdje postoje dokazi da bi tamo mogli naći nestale osobe sa Cipra. Svaki put kada se jedno takvo područje identificira kao takvo, turske službe proglase to područje vojnim područjem kako bi spriječili odbor za nestale osobe. Zatim pristup e, vojnim e, dokumentima. Sjećam se rezolucije iz Vijeća Europe kada sam tamo bio, bila član s kojom smo pozvali Tursku da dopusti pristup vojnim dokumentima, a oni to nisu učinili. Stoga moramo vršiti pritisak na Tursku Inače ćemo i idućih 50 godina raspravljati o tom pitanju, a članovi obitelji će preminuti, a da nikad nisu saznali što se dogodilo e, njihovim e, precima. I još jedna zadnja točka za mene je neprihvatljivo financirati Tursku milijunima eura kao državu kandidatkinju, a istodobno je Cipar jedna od država sudavateljica tih sredstava. A s druge strane nemamo 600 tisuća eura koje nedostaju za financiranje ovog projekta. Europska unija bi trebala oduzeti dio sredstava od sredstva za financiranje na Turskoj upravo zato da bi se riješilo pitanje identiteta neselih osoba za koje Turska snosi odgovornost. Hvala vam gospođo Papadopulo, gospodin Klejs. Hvala vam. Podržavam ono što su rekle kolege iz Cipra. U 2013. imamo raspravu o nestalima na Cipru. I još uvijek se borimo protiv turskog otpora, pokušavajući shvatiti što se dogodilo tim ljudima i u kojim okolnostima su oni nestali. A u tijeku su pregovori o turskom članstvu i svo ovo vrijeme nije ostvareno napredak na ovom području. Međutim, tu je još i turska zabrana tur zabrana na snazi protiv ciparskih brodova i zrakoplova koji ne mogu slijetati, odnosno uplovljavati u turske luke. I to je zbilja nedopustivo. Međutim, to pokazuje i slabo poziciju koju je zauzela Europska komisija o pregovorima s Turskom. Ona jednostavno nije dovoljno snažna. I stoga možda i ne čudi što nije postignut nikakav napredak u pregovorima s ovom zemljom. To je za svaku osudu, to je skandalozno. I danas, evo, 2013. molimo turske vlasti e, za suradnju. Samo po sebi je to dovoljan razlog da se prekinu pregovori sa Turskom. Hvala vam, gospodine Klejs. Vraćamo se našoj gošći. Želite li nešto dodati? Reći nešto onome što je izrečeno. Zahvaljujem onima koji su se javili za riječ kao i eurozastupnicima iz Cipra. Oni su precizirali neke aspekte o tome koliko je velika nepravda prisutna u ovom slučaju. Međutim, slažem se i sa kolegom Klejsom o tome kakav je stav zapravo, na, kakav je naš stav naspram Turske, kako se Turska ponaša. Imamo odgovornosti koje, na koje smo svi pristali. Tu su i rezolucije, odluke, počeši od onih eh, UN-a pa sve do regionalnih vlasti. Međutim, to je sve mrtvo slovo na papiru. Europski parlament sa svoje strane treba bi izvršiti pritisak i to na intenzivniji način kada je riječ o Turskoj i svim postupcima koji su s njom u vezi. Treba vidjeti kako se Turska ponašala kada je Cipar predsjedavao Europskom unijom. To pokazuje način na koji Turska gleda na Europsku uniju, na njezine institucije. To ne smijemo smetnuti suma. Ne samo da nisu poštovali e, Cipar tijekom njegovog predsjedništva, već, već je pozvala i druge zemlje da ne surađuju tijekom tog razdoblja. vaš doprinos, vaša podrška obiteljima nestalih koji 40 godina čekaju vijesti o svojim najmilijima, to je vrlo važno pitanje, a Turska ne otvara arhive, ne daje informacije. Tijekom prošlog tjedna recimo htjeli smo htjelo se obilježiti nastanak turske pseudo države na Cipru. I u tom video snimkama koje su pratile to obilježavanje prikazani su ljudi koji u lisicama silaze, sa, silaze iz autobusa. Pokazali su očito jedan sasvim neprikladan video materijal. Prije sam spomenula jedan slučaj u kojem stalno dobivamo nove podatke o postojanju masovnih grobnica. Dobili smo informaciju po kojoj je 1996. ubijen turski novinar kako ne bi istražio i objavio vrlo važne informacije. Dakle, ciparski Grci, ciparski Turci zajedno se moraju suočiti s onim što se dogodilo 1974. i želim istaknuti da nisu ubijeni jedino vojnici, već i civilno, civilno stanovništvo, građani, a velim danas u smrtovnicama piše da je uzrok smrti tih osoba nepoznat. Međutim, na, nas na, događale su se masovne egzekucije, pa tako djece i starijih osoba te je vrlo važna prilika koja nam je dana, potrebna nam je vaša pomoć, vaša podrška, pa i financijska podrška i od e, pojedinih zemalja članica, te je potrebno utjecati na Tursku da otvori arhive, da pristup vojnim, omogući pristup vojnim područjima, te je potrebno navesti precizne uzroke smrti osoba čija su tijela pronađena. Hvala vam, imate našu podršku u svakom slučaju. I stavili smo ovaj prethodni prijedlog na, sastana, na dnevni red sastaka koordinatora. Hvala vam što ste sudjelovali na radu našeg odbora. I jutarnja, jutarnji dio našeg sastanka je završen. Nastavljamo u tri sata poslije podne. Gostovat će nam povjerenica Malmstrom koja će predstaviti tri važna dokumenta koja, su jutros usvojena od strane Europske komisije. Dakle, u tri sata nastavljamo s radom. Hvala vam.